isprava. To je preporuka za drugo čitanje. Predem riječ izvjestiteljici. Imate četiri minute. Gospodine predsjedavajući, više od 14 milijuna država članica živi u drugim državama članicama da bi se e, vjenčali, da bi e, prijavili novorođeno dijete i tako dalje. Oni se moraju e, suočiti s napornim procedurama koje ponekad i koštaju. Ponekad nije dovoljno predati službeni dokument njihove matične zemlje. Potrebno je da on bude popraćen apostilom, a isto tako potrebna je ovjerena kopija. Istovremeno, slobodno kretanje je jedno od temeljnih prava europskih građana. E, e program iz Stockholma je 2009. godine naglasio da treba e, konkretizirati europsko građanstvo. Tu se predviđa plan djelovanja E, koji predviđa i ukidanja apostile. Danas, sedam godina kasnije, skoro smo e, došli do te faze. E, ovo je jedan mali korak za pojednostavnjivanje ovih procedura jer se ukida apostila za isprave koje su obuhvaćene ovom uredbom. Radi se o ispravama o građanskom stanju, o vjenčanom listu, o rodnom listu, potvrdi o smrti i, i radi se o ispravama vezanima uz um, kazneni dosje. na taj način e, građani neće morati osiguravati ovjerene e, preslike i Time će se prištedjeti određena sredstva. Predviđen je i sustav razmjene informacija, automatske razmjene informacija između različitih vlasti. Ako vlasti sumnjaju autentičnost određenih isprava, mogu automatski stupiti u kontakt e, s e, nadležnim vlastima druge države da bi provjerili autentičnost e, isprava. Isto tako će se e, popraviti e, e, rok, odnosno brzina otkrivanja prijevara. Taj rok je dvije i pol godine. Bitno je da građani budu informirani. Mi smo se u parlamentu borili kako bismo izvršili pritisak na države članice i na komisiju da ovo novo zakonodavstvo doista bude i djelotvorno za građane E, moraju informirati građane o ukidanju apostile i e, o postojanju višejezičnog e, obrazca koji je puno jeftiniji od ovjerenih kopija. Isto tako je bitno da, se da ti troškovi, novi troškovi ne na, nadiđu ove dosadašnje. Isto tako postoji i klauzula o reviziji. Komisija treba izvijestiti o primjedbi, primjeni uredbe ali predvidjeti i ukidanje apostile za druge isprave. Mi smo i htjeli ići još korak dalje, te uvrstiti u područje primjene i neke druge isprave koje se odnose primjerice e, odnose na poduzeća, njihov pravni e, status, zatim diplome, e, certifikate o osposobljavanju i potvrde invalidnosti. Međutim, Nažalost, to se moralo staviti u drugi plan, odnosno uvršteno je u klauzulu o reviziji. No, uvjerena sam da će parlament i dalje pomno pratiti primjenu ove uredbe. Hvala gospodine predsjedavajući. E adesso do la parola e saluto la commissaria Jerova che è qui con noi e a lei la parola, ne ha facoltà, grazie. Hvala, predajem riječ gospođi Jurovoj. Gospodine predsjedavajući, uvođeni zastupnici, slobodno kretanje omogućuje milijunima građana Europske unije e, ogromne nove mogućnosti. Preko granični odnosi cvjetaju 14 milijuna građana, kao što smo već čuli od gospođe Delvo, e, borave u nekim, e, dakle, u svojim nematičnim državama članicama. Velik broj građana E, su e, državljani drugih zemljama, a velik broj poduzeća isto tako e, posluje prekogranično. Očekujem da će te brojke i dalje rasti. Ovaj prijedlog će olakšati život i poslovanje brojnih građana i poduzeća. Tako što će se smanjiti administrativne prepreke. Pre, Nakon tri godine intenzivnih preporuka E, sutra će se glasovati o ovome i time će se e, napraviti jedan važan korak u Europskoj uniji. Možda to neće završiti na naslovnicima, naslovnicama novinama, ali će e, brojnim građanima biti lakše kad ova uredba stupi na snagu. Danas kada se netko presili u drugu državu članicu i žele prijaviti rođenje djeteta ili se vjenčaju ili traže boravišnu dozvolu Um, vlasti traže uh, žigove, apostile i ovjerene kopije. To zahtjeva vrijeme, novac i sasvim je nepotrebno. I sada će ta priča završiti za niz situacija i za niz dokumenata na temelju uzajamnog povjerenja uredba ukida zahtjev provjere ili dokazivanja autentičnosti dokumenata putem apostila te putem ovjerenih kopija i e, prijevoda sudskih tumača. E, uvode se i standardni obrazci na više jezika kako bi se smanjili troškovi, a isto tako se uspostavlja sustav suradnje između država članica. Europski parlament e, oduvijek podupire ovu uredbu htjela bih spomenuti gospodinu Rapkaju koji je osigurao e, solidnu većinu tijekom e, prvog čitanja i želim gospođi Delvo i drugim pregovaračima koji su vješto pregovarali s vijećem e, čestitati, a znamo da pregovori nisu bili laki, ova uredba e, pokriva više područja koja se odnose na većinu građana i to prije svega se odnose na isprave o građanskom stanju. Željeli bismo da su tu e, uključene i neke druge isprave e, kao i isprave koje se odnose na poslovanje. Europski parlament želi da se vrlo brzo napravi revizija područja djelovanja uredbe razmotrit će se da se uključe i izvješća, odnosno diplome, potvrda o invaliditetu kao i potvrda o pravnom predstavniku e, poduzeća. Nadamo se da će države članice informirati e, svoje građane o njihovim pravilima, o pravima putem e, svojih web stranica i u pojedinačnim kontaktima. E, Hvala lijepa povjerenice Jurova. I sada ćemo čuti gledišta političkih klubova. U ime EPP-a gospodin Radov na dvije minute. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, dame i gospodo, želio bih zahvaliti gospođi izvjestiteljici i gospođi Delvo na ovom izvješću jer zahvaljujući njenim naporima tijekom ovih dugih i teških pregovora imamo ovaj kompromisni tekst. Uvjeravam vas da države članice nisu popustile i zato je današnji tekst veliki uspjeh za nas u Europskom parlamentu i za europske građane. Na ovaj način sloboda kretanja će biti još jednostavnija i javne isprave će također se pojednostaviti Ova uredba se tiče uklanjanja administrativnih formalnosti kao što su apostile, legalizacija, pritom mislim na različite javne isprave poput potvrde o nekažnjavanju, o e, građanskom stanju, a s druge strane javne uprave u državama članicama će moći potvrditi i provjeriti autentičnost određenih isprava, čime će se umanjiti rizik prijevara. Više jezični standardni obrazci će olakšati život europskih građana i uštedjet će im sve to vrijeme. Sljedeći puta kada ćemo raspravljati o ovoj uredbi, trebali bismo proširiti njeno područje primjene i uključiti više isprava, na primjer isprave koje su potrebne za različita poduzeća, različite diplome, e, diplome za tercijarno obrazovanje. Žao mi je da države članice nisu prihvatile u potpunosti naše stajalište, pa sada te javne isprave nisu dijelom područja primjene. Zaključno bih želio reći da mislim da bi države članice nam trebale više vjerovati. Sljedeći puta kada ćemo o ovome razgovarati trebamo uključiti više isprava u područje primjene čime ćemo pojednostavniti život naših građana. Hvala lijepa. Gospođa Geringer de Udenberg u ime kluba zastupnika socijaldemokrata. Hvala lijepa. E, nekoliko milijuna europskih građana radi ili studira izvan svojih domovina i pokušavaju ostvariti svoje pravo na slobodu kretanja. Svake godine tisuće javnih isprava se moraju ovjeriti kako bi se, kako bi se moglo službeno prihvatiti u drugim zemljama. U tom kontekstu ono što je vrlo važno je da pojednostavnimo sve postupke i formalnosti za građane koji se presele u inozemstvo. Uvođenje više jezičnih standardnih obrazaca i isprava za građane, uključujući isprave koje se tiču e, boravišta, e, potvrde o nekažnjavanju. Sve to će olakšati život europskih građana koji se sele u druge zemlje. Pozdravljam činjenicu da uredba uključuje i revizijsku klauzulu, što znači da u budućnosti će se popis isprava moći proširiti Moramo imati na umu da diplome, potvrde, certifikati i druge, isprave koje se tiču poduzeća do sada nisu bili uključeni u područje primjene uredbe. E, ove nove odredbe će pojednostavniti i olakšati e, kretanje građana koji će ih vrlo uskoro moći, moći će iskoristiti sve te prednosti i čestitam izvjestiteljici hvala. U ime ECR-a, gospodin Džambaski, na minutu i 30 sekundi. Hvala. Uvaženi kolege, i ja bih želio pridružiti se čestitkama kolegici Delvo na ovom opširnom e, na zaključivanju opširnih i osjetljivih pregovora i ostvarila vrlo zadovoljavajući uspjeh u ovom dosjeu koji je važan za europske građane, koji ne uklanja samo formalnosti u odnosu na određene javne isprave, već konkretnije e, sve što se tiče boravišta nacionalnosti, kaznene evidencije. E, osim toga uklanjaju se i e, poteškoće koje se tiče administracije u mnogim državama članicama, koji su apsolutno neophodne Uklanjanje apostile je dobra vijest jer se na taj način pojednostavljuje izdavanje isprava i njihova harmonizacija. Također se zalažem za uvođenje standardnih višejezičnih europskih obrazaca koji će ukloniti potrebu za postojanjem apostile, birokratskih troškova i poteškoća za građane država članica kada se radi o slobodi kretanja i njihovim svakodnevnim aktivnostima unutar granica EU-a. Uklanjanje tih dodatnih poteškoća će olakšati procese izdavanja isprava. Želio bih čestitati izvjestiteljici još jednom na učinkovitosti kojom je vodila pregovore. Hvala u ime zelenih gospođa Hautala, jedna i pol minuta. Hvala. Željela bih zahvaliti gospođi Delvo na iznimno važnom doprinosu. Uzajamno prihvaćanje i priznavanje javnih isprava između država članica uistinu konkretno promiče slobodu kretanja, no kao što je i izvjestiteljica rekla, nažalost to se primjenjuje samo na određene isprave i komisija bi trebala iskoristiti revizijsku klauzulu koja je uključena u uredbu, već vrlo važno uključiti, na primjer, dokaze o invalidnosti u područje primjene ove uredbe, jer bi svi evropljani trebali imati mogućnost u potpunosti ostvariti svoje pravo slobode kretanja i ljudi s posebnim potrebama, s invalidnošću imaju e, te, i također to pravo. E, konvencija stupa na snagu sutra u Finskoj, u mojoj domovini i na posljedku drago mi je da će i Europsko unije se pobrinuti da zakonodavstvo e, Europske unije poštuje zahtjeve te konvencije. Željela bih naglasiti da je kategorija isprava koje treba uključiti u područje primjene ove uredbe su dokumenti isprave koje se tiču invalidnosti. Gospođa James u ime FDDA Cilj ovog zakonodavnog akta je promicati slobodu kretanja ljudi i poduzeća, pojednostavljujući prihvaćanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji. Pa tako danas imamo po, posljednji dar onima koji su nam prijetnja, koji nas ugrožavaju i koji će dovesti u pitanje nacionalnu sigurnost i stvoriti dodatni pritisak na naše sigurnosne resurse. E, javne isprave vezane uz e, građansko stanje će se morati harmonizirati i one su bile jedine isprave koje su e, predstavljale prepreku. To su dva aspekta koje bismo trebali ostaviti u rukama nacionalnih država članica i one osujećuju želje onih koji bi željeli profitirati od pristupa E, sve, jedna veličina odgovara svima. Znamo što se događa sa ukradenim putovnicama. E, zašto stoga dodajemo tom mnoštvu E, elemenata koji zapravo olakšavaju život onima koji nas ugrožavaju. Meni se ne sviđa ovaj prijedlog, e, njegovo usvajanje je u pogrešnom trenutku, vrha je također promašena i od koristi je za one ljude koji nas ugrožavaju, koji predstavljaju prijetnju za nas. E, stoga preporučujem da E, prestanemo darovati ovakve stvari ljudima koji nam žele nauditi. Ovo je pogrešan prijedlog u pogrešnom trenutku na pogrešnom mjestu. U ime kluba ENF-a, gospođa Butone, jedna i pol minuta, plava kartica u okviru gledišta klubova. saslušavamo gledišta političkih klubova, pa ćemo nakon toga prihvaćati plave kartice koje su vezane uz osim gledišta. Gospođo Buto, ne izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče, drage kolege. E, ne razumijem baš koja je dodana vrijednost e, ovog teksta. A e, tu se, s obzirom na to da postoje brojne konvencije koje su ovdje mjerodavne, ne razumijem zašto bi se korist dio ovaj višejezični standardni e, obrazac koji se smatra središnjim ove uredbe. E, nažalost, ne mogu to shvatiti. Istovremeno e, se smanjuje E, uloga parlamenta e, koji da bi spasio obraz se je prihvatio e, klauzulu reviziji kojim, kojom bi se uvela nova područja o budućnosti. Cilj je borba protiv prijevara, ali ja mislim da će se opterećenje još više povećati a e, pritom Europska unija i dalje nameće mjere štenje. Svaki dan vidimo da je Schengen opasan i neodgovoran instrument u vrijeme kada europske nacije se suočavaju, suočavaju sa e, migrantima i priljevom migranata bez e, presedana stvara se još jedan nepotrebni gadget. Hvala lijepa. Ovime dolazimo do zaključivanja dijela gledišta političkih klubova. I sad imamo postupak plavih kartica, e, a prije toga gospodin Zivka na minutu i pol. Hvala. Povjerenice, dame i gospodo, srećom imamo klubove poput efd i NFF-a u Europskom parlamentu koje se brinu za europski identitet i sigurnost, našu sigurnost kod kuće i činjenicu da nećemo pustiti nikoga u Europsku uniju. Dakle, vi ostanite i dalje zatvoreni. Zahvalan sam vam na tome što, se, što, se, što ćete se pobrinuti o tome, jer znam da europski građani očekuju nešto sasvim drugačije. Oni su vrlo zadovoljni time što parlament i vijeće napokon usvajaju dokumente koji olakšavaju svakodnevni život, jer ova uredba olakšava život milijunima građana koji se kreću unutar EU-a. Ne govorimo o imigrantima, već o građanima EU-a. Stoga vas molim da to primite na znanje. Ova uredba ima područje primjene koje nije zadovoljavajuće. Trebalo bi biti šire, no moramo od nečega krenuti i građani će biti zahvalni za svaki korak koji im olakšava život, da ne moraju ići kod sudskog tumača, ne moraju nekoliko puta certificirati, potvrđivati isprave. Ne moraju ishoditi e, cijeli niz potvrda, pečata, žigova u vezano uz, zemlju u koju dolaze. To će nam olakšati posao. Ne smijemo propustiti ovu priliku, moramo biti još učinkoviti. Hvala. Gospodin Koferati, jedna i pol minuta. Hvala lijepa. Povjerenice. Posao koji je odradila gospođa Delvo i izvjestitelji u Sijeni e, je odličan. Ova uredba je skroman korak u pravom smjeru. Radi se o načelu slobodnog kretanja koji je u samom temelju Europske unije. Bez tog načela Europska unija ne bi imala, ne bi mogla nuditi E, prilike svojim građanima koje trenutno nudi, a to je da se kreću bez ikakvih prepreka. No potrebno je ubrzati dvije stvari. Prva je nešto što ste sami spomenuli. Važno je da države članice podignu svijest o ovom pravnom aktu. Nema smisla da se nešto napravi kako treba i onda ljudi uopće nisu svjesni da imaju te mogućnosti jer mi moramo e, provesti ovu uredbu vrlo ekspeditivno. Drugo, što je nekoliko kolega spomenulo, prethodnih govornika, uključujući gospodina Zjevku, je da se moraju uključiti i dodatni aspekti informacije koje nisu trenutno unut u okviru područja primjene, ali koje su vrlo bitne, na primjer isprave vezane uz građanstvo, e, isprave koje se tiču e, trgovačkih poduzeća, diplome, potvrde o osposobljavanju, potvrde o invalidnosti. Sve su to isprave koje olakšavaju život europskim građanima. Gospodin Škripek, jedna minuta. Svaki puta kada se umanjuje administrativni teret za europske građane, ja sam zadovoljan, no e, čini mi se da se e, neprestano iste promjene e, predlažu u dokumentima. Ove isprave se prvenstveno tiču obitelji i braka i stoga se ne trebaju nametati nove definicije u zakonima drugih država članica. Na primjer, definicija roditeljstvo razvodnjava pojmove otac i majka ime oca i ime majke to je nešto što se mora poštovati ne smije se umanjivati važnost toga e, svi mi imamo e, mamu i oca i jedinica obitelji je važnija od vlade i civilnog društva u svakom društvu postoji ta temeljna jedinica Bogom dana, a to je obitelj. I to moramo poštovati. Hvala. Gospodin Mak, jedna i pol minuta. Hvala. Dame i gospodo, povjerenice, Jurova. U običajnim okolnostima u ovoj vječnici tijekom drugog čitanja ne glasujemo o prijedlogu uredbe, već se automatski smatra da je prijedlog odobren i glasuje se samo ako netko podnese prijedlog za odbijanjima. Najčešće sam to ja, međutim sada to neću učiniti, objasnit ću zašto. Obećao sam svojim glasačama da ću glasovati protiv svih prijedloga koji pokušavaju umanjiti slobode građana. U ovom prijedlogu nema takvih ograničenja. Smatram da je prijedlog koristan, objasnit ću zašto. Ovaj prijedlog donosi jedinstveni oblik obrazaca kao što su potvrde o bračnom stanju, građanskom stanju, o razvodu, o roditeljstvu i ako naši građani se žele preseliti u drugu državu članica, neće morati se pobrinuti e, za ovjerene prijevode, dakle olakšavaju im se postupci. Nitko u državama članicama ne propisuje obvezu da se priznavaju takve isprave, već samo e, pojednostavljuje tumačenje tih isprava. Ipak bih želio razmisliti o općem cilju Europske unije. Smatram da je ovo dobar primjer međuvladine suradnje, jer to je nešto što ne treba raditi Europska unija, već mogu napraviti i naše vlade. Hvala. E, gospođa Estara Sferagut nije u vječnici nije ovdje, pa onda možemo prijeći na sljedećeg govornika e, e, pol minuta. Hvala lijepa. Zakon o kojem ćemo glasovati sutra tiče se nekoliko milijuna građana, ljudi koji ne žive u svojoj domovini, već u nekoj drugoj državi članici, tamo žive, rade ili studiraju. To je korak u pravom smjeru za sve one ljude koji žele ostvariti pravo na slobodu kretanja. Prije ili kasnije gotovo svakome će trebati rodni list, potvrda o nekažnjavanju, bilo da e, traži e, osobnu iskaznicu, da se e, da sklapa brak ili da se natječe za određeno radno mjesto. Do sada sada priznavanje svih tih isprava je koštalo mnogo i novca i vremena. Bio je krajnji trenutak da se ta, te birokratske prepreke ukinu e, i možemo se sada oprostiti od apostila i potrebe da se e, isprave ovjeravaju u drugim državama članicama, ne mora se toliko dugo čekati u razno raznim institucijama. Stoga podržavam sve one kolege koji su naglasili da bismo željeli otići i korak dalje jer ne samo da e, fizičke osobe već i poduzeća bi se trebali okoristiti pojednostavljivanjem tih postupaka, baš onako kao što je komisija prvotno predložila. Na popis tih isprava je potrebno proširiti

u ovom bismo kontekstu morali maksimalno iskoristiti potencijal sustava e uprave i raditi na učinkovitijoj razmjeni podataka među državama članicama što će samo po sebi znatno olakšati ove postupke i osigurati građanima potpunu slobodu kretanja. hvala lijepa. Hvala plavu kartu, gospođo Tomašić. Gospođo Tomašić, gospođo Tomašić, da, prihvaćate, dobro, u redu. Hvala gospodine predsjedniče. E, poštovana kolegice, slažem se da promicanje slobodnog kretanja pojednostavljujući neke isprave je jedan od načina da se olakša putovanje na primjer za E, građane u Europskoj uniji. No ne mislite li da dok imamo pet država članica koje nisu pripadnice Schengenskog prostora, onda ti građani imaju problem sa slobodnim kretanjem? Gospođo Štomašić, možete li odgovoriti? Hvala lijepa na pitanju. Pa zato sam i rekla da se trebaju ukinuti administrativni problemi, da se puno više treba posvetiti problema onima koji žele e, napustiti državu ali isto tako puno puno više trebalo bi se posvetiti onima koji žele ostati i dati im razloga da ostanu u svojim državama članicama. hvala lijepa. A sada minutu i pol e, za e, gospođu Kakija. Hvala. E, suvremena uprava olakšava pristup uslugama i uklanja za starjele mehanizme upravnih sustava. No čini se da vijeće nije svjesno toga da digitalne mjere olakšavaju svakodnevni život i kretanje, kretanje ljudi iz jedne države u drugi. Zašto se ova uredba odnosi samo na isprave o građanskom stanju, na primjer, a ne o svjedočbama o obrazovanju? Znamo da mnogi koji e, se sele u drugu državu e, trebaju e, to dokazati. Postoje određeni postupci za nostrifikaciju svjedočbi i diploma, a i profesionalnih kvalifikacija. Zašto ne olakšamo e, te procese e, kako bismo mogli e, diplome i svjedodžbe koristiti u drugim državama članicama. Ovima se isto tako ne umanjuje birokracija za poduzeća kada želimo da gospodarstvo raste, da se otvaraju radna mjesta, kada se daju poticaji poduzećima da rade preko granica onda je u suprotnosti s tim da ne koristimo ovu priliku da bi uklonili nepotrebne prepreke pojednostavljenje E, ne znači da će biti manje sigurnosti jer digitalni alati nam omogućuju i učinkovitost i sigurnost. E, hvala e, gospođa Regner, minuta i pol. Hvala lijepa, uvažena povjerenice. Znate li koliko je složeno kada jedan austrijski državljanin se želi koji živi u Španjolskoj, koliko je složeno za tu osobu primati mirovinu u Španjolskoj. Mora predočiti takozvanu potvrdu o životu, mora dokazati da još živi. Tu potvrdu je potrebno prevesti i ovjeriti. To košta vremena i novca. I to u ovoj ujedinjenoj Europi više ne želimo prihvaćati. Svakodnevni normalni život u Europi je nešto što moramo omogućiti, a tu spada kratkoročno i dugoročno u etablirati zajedničku javnu ispravu. Očito još uvijek nismo došli do toga. Uspjeh kojeg smo ostvarili je skromniji e, od onoga što smo mi prvotno zapravo željeli, uključujući iz, izvjestiteljicu i parlament, no međutim ova etapa je ipak bitna. Građani Europske unije će e, imati koristi od ove uredbe, ne moraju više brinuti se o apostilama, ovjeravanju svjedođbi, e, također smrtnim listovima, a mnogi mladi i odrasli u inozemstvu studiraju i usavršavaju se. Oni bi trebali biti naš prioritet i moramo im stoga olakšati život i sve te postupke i omogućiti automatsko izdavanje potvrde o školovanju. To nismo do sada još učinili, ali iskoristimo sada ovaj zamah. Ovo je samo prva etapa koja mora ići u smjeru integracije Europske unije. Hvala. Zastupnik Svoboda, minuta i 30. Gospođo povjerenice, e, predsjedavajući, dragi kolege, ponajprije želim zahvaliti izvjestiteljici iz odbora Jure i svima koji su surađivali s njom. Zahvaljujem svima na trudu. Kompromis pokazuje e, koje mogućnosti možemo iskoristiti svjestan sam toga da je vjerodostojnost isprava temelj funkcioniranja svakog društva i svakog pravosudnog sustava. Stoga moramo pažljivo razmotriti svaku promjenu tih pravila. Međutim, mislim da građani očekuju više od Europske unije, od vrlo sporog i postupnog usklađivanja normi. Stoga mi je žao što države članice nisu spremnije ići dalje onoliko daleko koliko je komisija prvobitno predložila. Nadam se da ćemo postupno ne samo umanjiti komplikacije, već stvarati i zajednički prostor, jer samo takva bi mjera mogla imati stvaran učinak ne samo na građane već i na poduzetnike i uvjeriti ih u vrijednost Ujedinjene Europe. Hvala, a sada gospodin Čaki minuta i pol. Hvala. Europski građani koriste prilike koje nudi slobodno kretanje. E, tijekom boravka u drugoj državi članici građani se suočavaju sa drugačijim sustavima socijalne zaštite, državne uprave, obrazovanja i tako dalje. E, to pretpostavlja i određene administrativne prepreke. Pojednostavnjujući e, postupke, ova uredba je usmjerena na prekogranično prihvaćanje javnih isprava o građanskom stanju. Stoga pozdravljam ovu inicijativu. Ima nekoliko stotina tisuća javnih isprava koje se ovjeravaju kao autentične svake godine. Na ovaj način će se osnažiti povjerenje među državama članicama. Na ovaj način građani neće gubiti ni vrijeme ni novac. ono što je prava korist ove uredbe je uvođenje višejezičnih standardnih obrazaca. Oduševljen sam e, tim novitetom jer je to važno za zajednice koje su povezane e, s našim e, s našim državama članicama. Primjerice u Mađarskoj postoje zajednice koje ne govore mađarski jezik, mogu predavati javne isprave na ovaj način e, bez prijevoda. Hvala, gospodin Buda ima minutu i 30. Hvala, e, predsjedniče, povjereniče, kolege. I ja želim čestitati izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni na ovom izvješću. Europsku uniju uglavnom definira slobodno kretanje osoba, robe, usluga i kapitala. Danas imamo slobodno kretanje osoba unutar Europske unije što je manje više prihvatljivo iako nisu sve države članice pripadnice Schengena. Nažalost, administrativno opterećenje u prekograničnom prihvaćanju e, isprava e, izravno utječe na pravo građana na slobodno kretanje Stoga trebamo identificirati praktične instrumente koje će olakšati život građanima kad putuju preko granica. To moramo poraditi i na e, upravnom području i uklanjati administrativne prepreke. E, ovo e, će udovoljiti željama i potrebama građana i to je dalje korak u europskoj integraciji. Mislim da ovom procesu moramo pristupiti postupno. Počnimo sa užim područjem, ispravama o građanskom stanju, ali kasnije trebamo proširiti proširiti to područje. No moramo biti svjesni, e, oduševljeni e, tom fatam organom pojednostavljenja, ne smijemo smetnuti suma potrebu za pravnom sigurnošću i za sigurnošću. Uvjeren sam da će ovo potaknuti još više slobodno kretanje ljudi. Hvala. Sada dolazimo do spontanog javljanja E, za riječ. Imamo nekoliko e, imena, gospođa Tapardel. E, kolege povjereniči, sve viši broj Evropljana žive, rade ili studiraju u nekoj drugoj državi članici od svoje. Prijedlog da se pojednostavni prihvaćanje javnih isprava je važno to je važno i za funkcioniranje zajedničkog e, tržišta. Bilo da je riječ o turistima, bilo da je riječ o zaposlenima, studentima, e, birokracija je prepreka europskim slobodama. E, stoga je prijedlog komisije potreban korak, ali nije dovoljan. Amandmani parlamenta povećavaju broj isprava koje će prihvaćati vlasti država članica, a isto tako prenose neke e, odgovornosti sa građana e, na vlasti. E, time će građani biti izloženi manjem stresu i manjem troškovima pozdravljam ovu inicijativu i smatram da ona osnažuje povjerenje među državama i građanima Europe. Hvala. Eh, hvala gospodin Marijas, jedna minuta. Eh, hvala. Mislim da je ovo oksimoron. U trenutku kada su mnoge eh, suspendirale Schengen, mi govorimo o slobodnom kretanju prihvaćanjem određenih isprava. Naravno da je važno olakšati život građanima, ali to ćemo učiniti ukidanjem apostile to će e, pomoći e, kretanju slobodi poslovnog nastana i tako dalje ali moramo proširiti e, područje primjene i na uvjerenja o invalidnosti ali E, time što ćemo dokoniti apostilu, to je vrlo relevantno obzirom na velike e, valove e, mladih, uključujući i znanstvenike koji se sele sa juga na sjever Europe. To je odljev mozgova, to je jako važno. Dakle, ne smijemo samo gledati kako olakšati kretanje, već kako osnažiti evropske regije. Puno hvala. gospodin Hejs, zar nije tu? Hvala e, predsjedniče. Ja smatram da ovaj prijedlog ide u korist građana i u korist jedinstvenog tržišta. Ovo svakako ima smisla da imamo e, standardizirane e, višejezične obrazci. Ovo je način da Europska unija funkcionira za obične građane. Kao što su drugi rekli, ovo je prva faza. Riječ je o vjenčanim listovima i rodnim listovima. Potičem komisiju da bude odvažnija u sljedećem eh, koraku eh, kada će biti riječ i o sveučilišnim diplomama. Veliki postotak eh, građana putuje i živi u drugim državama članicama i naša je dužnost osigurati da što lakše mogu putovati u druge države. Za građane Irske to može biti prilično teško obzirom na broj isprava koje se traži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 zajedništvo unutar europske unije stvorilo je niz sloboda. sloboda kretanja je sigurno jedna od najvažnijih sloboda koje imamo i zato snažno pozdravljam ovaj napor komisije da standardiziramo ključne dokumente svakoga građanina. E, naravno digitalizacija sustava sustav i građanin koji je počeo funkcionirati u hrvatskoj a funkcionira vrlo dobro u mnogim zemljama europske unije trebala bi biti nit vodilja. trebali bismo zaista kroz sustav i građanin imati na uvid i u mogućnosti e, sve dokumente koje građani imaju. dakle počnimo s ovim dokumentima koji su ključni dokumenti ali zaista nemojmo se zaustaviti na tome. krenimo dalje idemo na dodatne dokumente kad govorimo o obrazovanju o statusu u zapošljavanju i svemu onome što je bitno za građane. čestitam komisiji pozivam da ne zaustavimo se na tome nego da idemo naprijed. Zahvaljujem. to što više ne trebamo imati apostilu i e, nostrifikaciju pojedinih e, isprava olakšavat će život e, brojnim građanima. Vrlo će se brzo moći provjeriti autentičnost isprava to ne bi smio biti problem kad je riječ o aktivnostima europskih građana. Postoje načini da to riješimo time što ćemo razvijati nove tehnologije. Države članice moraju poboljšati e, živote građana e, tako da građani neće morati trošiti vrijeme i novac na ovakve postupke. No područje primjene ove uredbe je vrlo ograničeno. Mislim da se treba proširiti i na druge isprave, ali ne na štetu sigurnosti i autentičnosti isprave. I zadnje, gospodine Gresko, jedna minuta. Moramo olakšati slobodno kretanje građana. Ova nova uredba je vrlo važan korak. Ona eliminira potrebu apostile za važne isprave kad je riječ o boravištu ili potvrde o nekažnjavanju. E, također uvodi se više standardni obrazac za mnoge isprave. Međutim, imam i neke kritičke opaske. Zašto se ne priznaju diplome, e, potvrde o invalidnosti e, i tako dalje? kao da studenti ili invalidi nemaju pravo na mobilnost. Isto tako ne znam zašto je potrebno čak tri godine da se e, provede u djelo e, informatički program. Zašto e, nismo više učinili za ove, da se ove isprave priznaju. Ja sam živio u inozemstvu i znam kako je to teško. Stoga zahvaljujem komisiji na ovome. Hvala. E, puno hvala. E, povjerenica Jurova će odgovoriti na pitanje. Dame i gospode, kompromis do kojeg ste došli će dati opitljive dobrobiti našim građanima jer neće više morati trošiti vrijeme i novac da im se udaraju žigovi na isprave od strane drugih e, vlasti svoje države članice prije nego što to mogu pokazati vlastima druge države članice. I ja ovo vidim kao prvi korak E, na dugoj stazi i kao što je ispravno rečeno treba će još puno poraditi no ta e, utrka na dugu prugu je započela prije sedam godina e, kada se jasno predvidjelo da ćemo morati učiniti sve što možemo da smanjimo e, birokraciju i olakšamo život našim građanima koji žele putovati i živjeti u drugoj državi članici te e, koristiti slobodu kretanja. E, to je i moje shvaćanje. Mi ćemo iskoristiti e, reviziju ove uredbe za daljnji rad. E, ja svačam sve one koji pozivaju na proširenje ove uredbe na e, diplome i svjedočbe, na potvrde o invalidnosti i na druge isprave kako bi svi mogli uživati u dobrobitima slobode kretanja. Treba još puno toga učiniti i ja očekujem e, daljnju suradnju s vama i zahvaljujem na podršci ovom sadašnjem prijedlogu. Hvala, puno hvala, a sada dajem e, riječ gospođi Delvo. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega bih htjela zahvaliti svim e, izvjestiteljima u sjeni na potpori i na doprinosu a isto tako se ispričavam gospodinu Rapkaju zato što nismo spomenuli njegov njegovo prvo izvješće koje je dobilo većinu tijekom prvog čitanja. Nekoliko primjedbi. Treba reći da je ovaj da je ova uredba skromna, ali važna zato što olakšava život građanima. Drugo, platforma INI, koja stvara mrežu između e, javnih uprava država članica i omogućuje izravnu razmjenu podataka između država članica i suprotno onome što smo čuli u vijećnici predstavlja izvrstan instrument za borbu protiv prijevare i puno efikasniji od apostile e, bez e, koje ne možemo provjeriti autentičnost. Treće, uvjerena sam da ova uredba predstavlja značajan korak naprijed ako uspije osnažiti povjerenje između država članica. To je nešto što nam je potrebno ako želimo stvoriti e, prostor pravde u Europskoj uniji te olakšati mobilnost građana Europske unije. I na kraju dopustite mi gospođo povjerenice da kažem da me nije napustila nada da ćemo uskoro na stolu naći prijedlog koji će omogućiti ne samo prihvaćanje javnih isprava, već i njihovo prezna, priznavanje u drugim državama članicama. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala. Madi i čestitke na obavljenom poslu. Prema dnevnom redu prelazimo